Please, we Poštovane kolege, molim vas da uzmite mjesta, počinjemo sa sastankom. Zadovoljstvo mi je otvoriti prvi sastanak odbora Envi i odmah započinjemo sa eh, razmjenom mišljenja ministra s ministrom poljoprivrede i šumarstva koji je danas s nama u Briselu. Sat i po ćemo se družiti. Pa se oni e, zastupnici koji žele uzeti riječ mogu javiti. Ja ću jako oštro paziti na vrijeme i vremensko ograničenje. Dakle, dvije minute za koordinatore, a pet za ostale. I ja ću vas eh, nakon isteka vremena zaustaviti. I ministre, imate za izlaganje 10 do 12 minuta, a potom ćemo eh, dati riječ eh, zastupnicima da postave pitanja. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin ympäristö... Poštovani predsjedatelju, članovi odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, gospođe i gospodo. Doista mi je zadovoljstvo što sam prvi ministar koji je ovdje na saslušanju u parlamentu, a parlament kao predstavničko tijelo svih, držav, svih državljana Europske unije osobito je važan, a ovo saslušanje omogućuje razmjenu mišljenja između institucija. Zahvaljujem još jednom na izboru i u Europski parlament i u ovaj odbor koji igra iznimno važnu ulogu i e, bit će mi zanimljivo čuti kako ćete započeti s radom. Finsko predsjedništvo odvija se već tri tjedna i drago mi je što vam e, mogu obznaniti politike i prioritete našeg predsjedništva te odgovoriti na moguća pitanja. Dosta se toga promijenilo od našeg posljednjeg predsjedanja, a uloga Europskog parlamenta je ojačana Lisabonskim ugovorom kao i uloga predsjedništva. Europsko vijeće i e, služba za vanjsko djelovanje imaju sad i svoje predstavnike, a naši prioriteti za predsjedanja su borba protiv vremenskih protiv e, klimatskih promjena, zatim e, borba za temeljne vrijednosti i vladavinu prava, jačanje sigurnosti, kao i jačanje jedne unije koja je socijalna i koherentna. Imamo dosije, zakonodavne dosjeje koji su doista opsežni i e, trebamo riješiti i višegodišnji financijski okvir, jedan od najvažnijih dosjeja za naše predsjedanje. Osim toga trebamo postići i e, dugoročni sporazum o e, strategiju strategiji za klimu E, i vjerujem da smo svi odlučni držati se pariških ciljeva i e, zadržati globalno zatopljenje na 1,5 stupanj. I to bi značilo da bi emisije trebale biti svedene na nulu do 2050. Za našeg predsjedanja radit ćemo jednako tako i na bioraznolikosti i gledati smanjiti gubitak broja vrsta a države članice trebaju i dalje raditi predano na okviru za međunarodnu bioraznolikost do 2020. godine. U Vijeću za poljoprivredu i ribarstvo središnja je tema e, reforma e, zajedničke poljoprivredne politike i ta reforma blisko je povezana i sa e, napredovanjem pregovora o višegodišnjem financijskom okviru. Na neformalnu agri sastanku u rujnu u Helsinkiju ćemo se baviti sekvestracijom e, ugljika iz e, tla i što se ribarstva tiče mi želimo e, jedan opći pristup e, koji je zapravo još uvijek otvoren i e, to je na tragu prijedloga Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Mi ćemo se ravnati otvorenošću, dobrim upravljanjem i održivošću sastanaka. Mi nećemo davati darove za naše predsjedanje, e, već ćemo e, uštedjeti pola milijuna e, eura, a to će se poravnati sa projektima u Hondurasu i Vjetnamu. Suvremeni problemi su međusektorski i povezani s više sektora i rješenja koja su rješenja namjenska za pojedine sektore nisu dovoljna. Trebamo širi interdisciplinarni i interinstitucionalni pristup i suradnju, a naša poljoprivredna i ribarstvena politika moraju biti usklađene i s drugim aspektima europskih politika. Što se tiče nadležnosti vašeg odbora, i napretka koji bismo željeli ostvariti za našeg predsjedanja. Prvo je tu reforma ZPP-a. Nastojat ćemo postići što je moguće više napretka na reformi i ako bude napretka sa VFO-om, vjerujemo da ćemo u vijeću ostvariti i opći sporazum o tome. Države članice u vijeću su već iskazale da imaju više ciljeve i da se priklanjaju višim ciljevima kad se radi o zaštiti okoliša. Zdrav okoliš i održivo upravljanje prirodnim resursima su ključni za život i za poljoprivrednu proizvodnju. A nova će e, struktura, nova arhitektura uvesti i obvezne e, mjere i jednako tako bit će obvezne po prvom i drugom stupu i nacionalne obvezne mjere. A kao predsjedatelj ja vas uvjeravam da nova zelena arhitektura uzima e, u obzir različite uvjete i potrebe u državama članicama budući da je to e, da su to mjere koje e, su individualne i financiranje i ciljevi moraju biti dobro uravnoteženi. Što se šumarstva tiče, želim se i na to usvrnuti, a skrećem e, pozornost na globalnu deforestaciju koja se ubrzano odvija i koju treba zaustaviti. Kad govorimo o tome zapravo promatramo širu sliku, a održive održiva e, rješenja zahtijevaju da se e, motri na sve e, sektore i da bismo deforestaciju zaustavili i doveli do aforestacije, zapravo trebamo bolje upravljati i čekamo komunikaciju komisije o tom pitanju. Tijekom našeg predsjedanja mi smo pripravni primjenjivati mjere koje bi deforestaciju zaustavile. Još nešto o Merkosuru. Od, pred otprilike mjesec dana postigli smo politički sporazum o trgovini između Europske unije i Mercosura koji je vrlo značajan trgovinski sporazum i koji postiže ovakve rezultate u sadašnjoj političkoj situaciji i političke implikacije odnose se i na poljoprivredne proizvode i na e, zabrinutost e, u e, po pitanju poljoprivrednih problema. Pariški sporazum i e, mjere predostrožnosti su e, vrlo važni i moramo se pobrinuti da kad dođe do provedbe sporazuma da, da se poštuju načela održivog razvoja i da su e, takvi uvjeti koji će zadovoljiti obe strane i naravno E, da i potrošači imaju e, povjerenja u sigurnost hrane, a to znači da se trebamo baviti i dobrobiti životinja, a i e, biljaka. Komisija je prošli tjedan izdala priopćenje o transportu živih životinja na, dulja, na veće udaljenosti pogotovo u ljetnim uvjetima e, i o prihvatljivim e, ograničenjima, e, naročito za kontejnere. To ćemo vrlo ozbiljno shvatiti i vjerujem da će biti rezultata. Zaštita potrošača jednako je važna. Potrošači moraju imati sigurnost da je cijeli proizvodni lanac odgovoran i da se pazi na dobrobit životinja u cijelom lancu. A to e, ide i, i to se primjenjuje na životinje koje dolaze e, iz drugih dijelova izvan Europske unije. Što se tiče antimikrobne rezistentnosti, ovo je ugroza e, koja je globalna i za e, zdravlje životinja, za sigurnost hrane i okoliš. E, zahvaljujem parlamentu na zalaganju na pitanju antimikrobne rezistencije. Međutim, ova tema još je otvorena i Evropska je unija nedavno usvojila i uredbu o veterinarskim lijekovima koja zabranjuje upotrebu antibiotika kao profilaksu ili promotore rasta. I eh, zaustavljanje antimikrobne rezistentnosti eh, ključno je i potreba za antibioticima može se smanjiti ako se uloži u dobrobit životinja i zdravlje životinja. Antibiotike se treba davati kontrolirano e, i treba će ih manje ukoliko proizvodni uvjeti e, budu bolji. Za ostvarenje svega ovoga potrebna je i e, odlučnost i nastojanja i napori administracije i onih koji upravljanju. E, I naročito za antimikrobnu rezistenciju trebamo e, globalnu suradnju i vjerujem da ćemo ju imati i u različitim međunarodnim e, forumima. Poštovane, poštovani zastupnici, predsjedatelju, ja sam u svjetlu svega ovoga zaključio da je sigurnost hrane moj moja glavna zadaća i treba ćemo sveobuhvatno uzeti u obzir i održivost rada i onoga što poduzimaju naše institucije. Vjerujem da ćemo tijekom predsjedništva uznapredovati na e, našim ciljevima i nadam se da ćemo e, zadržati ovaj dobar i zdrav duh suradnje. Hvala lijepa predsjedatelju. Thank you very much, Mr. Minister. Hvala lijepa, ministre. Evo, dotaknuli ste se vrlo e, vrućih tema ZPP-a, Merkosura pa i nekih drugih. I imat ćemo priliku razmijeniti mišljenja troje ministara iz predsjedništva i danas i sutra i vidjet ćemo dakle pun raspon i e, to će nam biti dobar pokazatelj. E, I upravo zato je doista znakovito da s finskim e, predsjedanjem i predsjedništvom e, razmijenimo e, mišljenja i evo čuli smo vas u Strasburu kao i ovdje i vidimo da su i vama iznimno važni ciljevi koji se odnose na klimu i da je to jedan od vaših prioriteta. Dakle, ili koordinatori ili e, njihovi predstavnici izabrani od e, klubova mogu se e, javiti za riječ. Svaki koordinator ima po dvije minute za postavljanje pitanja i onda nakon prvog kruga pitanja koja će postaviti koordinatori dajemo vama riječ za odgovore. Pučani, Česika Profjar. Hvala vam predsjedanje Telju i Kitos ministre e, na ovome što ste izložili u pogledu prioriteta za predsjedanje. I Finska i Švedska imaju e, dugu povijest održivog upravljanja e, šumama i razumijemo da aktivno upravljanje šumama pomaže postignuću klimatskih ciljeva jer su šume iznimno važne za klimu e, zbog ugljičnog dioksida i e, zamjenjujući e, proizvode koji se baziraju na nafti ili ugljenu promičemo i bioekonomiju koja smanjuje emisije. Moje je pitanje što ćete vi poduzeti da osigurate nacionalnu nadležnost nad šumarstvom tijekom vašeg predsjedanja i kako ćete promicati održivu, e, tu održivu djelatnost. Hvala vam lijepa na suradnji i želim vam puno sreće i uspjeha u radu na ovoj poziciji. Evo, bili ste disciplinirali što se e, vremena tiče. A e, sad koordinatori, e, koordinatorica SND-a. Hvala vam lijepa. Govorit ću danskim, budući da imam prigodu to učiniti. Pozdravljam vas u parlamentu, a u ime socijaldemokrata zahvaljujem vam na ovim prioritetima koje ste odredili, a to je klimatske promjene i održivost. Vjerujem da ćemo na tome dobro surađivati. Finsko predsjedništvo u posljednjem e, mandatu, e, vjerujem da znate, je također u odboru koji e, se zalaže za, radi na transparentnosti korištenja pesticida ja želim znati hoće li, je li finsko predsjedništvo svjesno da nema neovisnosti u tome kako odobravamo primjenu pesticida u Europskoj uniji, te hoćete li pomoći da se osigura da e, agencije e, poput EFSE počnu e, djelovati s vlastitim sredstvima. Drugo pitanje odnosi se na šumarstvo. Mislim da je održivo šumarstvo i upravljanje šumama e, također dio odgovora na klimatske promjene. Što ćete vi kao e, predsjedništvo učiniti da osigurate da se države članice pridržavaju pravila koja su usvojena? jer imamo države koje u Europsku uniju uvoze ilegalno sječeno e, drvo i što ćete učiniti da tome doskočite i, i da se e, države članice pridržavaju one, e, onog zakonodavstva koje je usvojeno, koje imamo. Hvala vam. Rinju. Izvolite. Gospodin Torvalds. Ministra Lepa u ovo naše dobro društvo srdačno pozdravljam i Dakle, naša rasprava će se e, odvijati o različitim temima za 33 minute prest, počinje e, prestanak izlova bakalara u sjevernom moru. E, stok je zapravo e, u dobrom stanju. Ja očekujem da ministar Lepe zaštiti i ribare na otočima Sjevernog mora. E, jer to je isto tako i prijeporno pitanje e, e, i u Finskoj. Što se tiče mogućnosti da poljoprivreda bude uspješna u sekvestraciji ugljika, mislimo da će Finska dati svoj doprinos da u ZPP-u e, zapravo dođemo do e, bolje i e, povoljnije sekvestracije i čuvanja ugljika. Dakle, nadam se da će se to ostvariti do kraja finskog predsjedanja. Zeleni, izvolite. Zahvaljujem gospodinu ministru. i govorim u ime koordinatora koji bi također govorio o iskorištavanju šuma u Finskoj i tako dalje. Ali mi je dopustio da govorimo o dvije teme. Spomenuli ste komunikaciju komisije o deforestaciji koja bi mogla uključivati uvoznu deforestaciju koju ste spomenuli. E, radi se o tisućama hektara koji nestaju svake godine e, za sadnju soje, kaka, za, e, za stočnu industriju i tako dalje. Moje pitanje je što očekujete od te komunikacije na, vezano za deforestaciju i jeste li skloni rješenju gdje se uvodi e, strategije za poduzeća, odnosno njihovo uređuje se njihovo ponašanje, sudjelovanje u deforestacije e, i mineralima. Znači e, nadzor lanca nabave. Drugo pitanje, jeste li skloni u uređenju e, e, kontrola lanca nabave. Treće pitanje Mercosur. E, govorilo se o jednom poglavlju vezano uz uz održivi razvoj u merkosurumu, ali to poglavlje ne čini ništa, ne čini ništa za održivi razvoj. Znate kakva je situacija u Brazilu danas sa defo, e, deforestacijom. S Bolsonarom je ta e, deforestacija još i gora. E, šuma je u opasnosti, ljudi su u opasnosti i Bolsonaro vodi politiku koja je u suprotnosti s obvezama u Mercosuru želi e, finska, finsko predsjedništvo na neki način to riješiti? Hoćete li se boriti e, protiv toga kako bi došlo do 0% e, deforestacije u Amazoniji? Hvala za ide grupa Ajke Rajnen. Poštovani gospodine ministre, želio bih vam se zahvaliti što ste spomenuli šumarstvo. Šume u Finska e, ulaže stotinama godina e, u, upravljanje šumama i sada šume e, se razvijaju bolje nego ikad. U središnjoj Finskoj su E, su e, gotovo sve šume uništene, ali se uspjela održati bioraznolikost i šume su svaki put ponovno narasle. Međutim, ljudi traže e, oštrije mjere, to je glupost. Kanada je drugo druga najveća zemlja sa Crnogoricom, a oni nemaju... Ei ole hiilinielu. E, znači oni neće moći nadoknaditi manjak, e, neće moći nadoknaditi e, manjak, odnosno CO2 koji se ispušta u atmosferu. Znači, šumarstvo nije, na primjer, ovisno o uvozu u Finskoj. Osim toga, E, također proizvodi obnovljivu energiju e, u obliku e, električne energije više nego što nam je to potrebno, a imamo dakle i procvat šumarstva. Korištenje šuma jest sada na vrhuncu. I godišnje potrošimo 700 kubnih metara šume, odnosno 70% godišnje e, proizvodnje. Šumarska industrija e, je pitanje života i smrti e, našeg naroda, a ti ponori ugljika se neće moći koristiti za emisije fosilnih goriva. Jeste li to uzeli u obzir? Hvala. Za ECR, Ana Zalijevska. poštovani gospodine predsjedavajući, gospodine ministre, drage kolege. Slušala sam e, vaše ambiciozne ciljeve, ali mislim da će se raditi o vrlo teškim e, vremenima jer ćemo morati za to izglasati proračun, a proračun još nije e, usvojen, samo je predstavljen, a radi se o proračunu u kojem nema dovoljno sredstava za najavljenu e, e, zajedničku poljoprivrednu politiku i došlo je do značajnih rezova. E, pitam se na koji način ćemo pregovarati sa komisijom i različitim zemljama članicama jer uskoro se uspostavlja Europska komisija i oni ću, će pokušati dobiti više sredstava za ZPP. Moje drugo pitanje odnosi se na to kako ćete se boriti protiv nejednakosti. Jer e, smatram da bi svi poljoprivrednici trebali dobiti istu e, količinu novaca i treće borba protiv birokracije, kako se boriti, e, kako imati manje birokracije, kako riješiti uska grla osobito u prvom stupu. Europska unija se s time muči i mislim da to doista zasluže vašu pažnju. Također ste spomenuli Mercosur i dok ste govorili o zemljama koje su povezane s tom institucijom, odnosno organizacijom, pretpostavljam da ćete uskoro čuti informacije o tome i od poljoprivrednika, jer su nama naši poljoprivrednici poljoprivrednici izrazili zabrinutost vezanu za sigurnost hrane, jer mi imamo vrlo ambiciozne eh, i stroge, eh, eh, stroge zakone vezano za sigurnost hrane, a Mercosur tu zaostaje. Stoga me, me zanima što je sljedeće nakon potpisivanja sporazuma s Mercosurom, jer moramo održati naše visoke standarde sigurnosti hrane. I moje zadnje pitanje Naravno, e, vi ste ovdje e, doista svijetli primjer e, upravljanja šumama. Hoćete li pripremiti nekakvi set smjernica na koji način se to može i drugdje implementirati? Hvala. Za GUE, Silvija Mojk. Gospodine Lepe, jako mi je drago da je Finska e, stavila e, e, klimatske promjene kao svoju glavnu temu. I drago mi je da se Europska unija nameće kao lider po tom pitanju. Ali mislim da premalo raspravljamo o poljoprivredi u tom stupu. Uglavnom govorimo o smanjenju emisija, ali isto je tako važno e, ojačati e, pitanje ponora ugljika i mislim da ovo predstavlja vrlo veliku priliku. Na koji način možemo e, tu temu staviti na dnevni red i kakve konkretne prijedloge imate za poljoprivrednike, na koji način na koji način mogu provoditi e, e, održivije e, održivije tehnike vezane za ponore ugljika. Trebalo, trebamo li ojačati postojeće ponore ugljika? jer sekvestracija ugljika u tlu neće biti dovoljna. Šume nisu dovoljne. Na koji način održivo korištenje e, šuma jest e, e, očito u finskom programu i na koji način možemo zaustaviti uništavanje bioraznolikosti? Hvala. Hvala. Gospodine ministre, imate oko 15 minuta kako bi odgovorili na sva pitanja. Gospodine predsjedavajući, hvala. Poštovane dame i gospodo, hvala na, na mnogobrojnim teškim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti nas sve. Započet ću sa šumarstvom jer ste mnogi od vas to spomenuli. Najvažnija stvar jest održivost e, naših šuma. To znači dobro upravljanje šumama, ali kao što sam već rekao, važno je da e, uzgajamo više šume nego što je sjećemo. E, to je nešto što mogu reći iz vlastitog iskustva, jer ja sam vlasnik šume i ja sam sam poljoprivrednik i moja obitelj se bavi e, tom kulturom već 480 godina. I svih tih godina e, smatrali smo da je važno e, brinuti se za taj okoliš za, da bi buduća e, generacija imala bolje mogućnosti od sadašnje. To je najvažnija e, stvar za sve za nas. Druga, drugo važno pitanje odnosi se na deforestaciju. Moramo smanjiti deforestaciju. Dali ste mi dosta dobar savjet o tome na koji način bismo Um, mogli primorati naše trgovinske partnere da se dobro ponašaju i to je doista važno. Te u tom smislu želim napraviti e, napredak tijekom našeg predsjedavanja. Na koji način će to biti moguće? Finska je uvijek vjerovala u, u, u suradnju koja se temelji na pravilima. I to je naša misao vodilja i sada e, znači pravila imaju e, važnost i za šumarstvo i za bioekonomiju i tako dalje. A netko je pitao na koji način možemo osigurati, odnosno zajamčiti da će industrija biti konkurentna. Mislim da će dio naše industrije se temeljiti na biogospodarstvu, što znači da moraju usvojiti nove tehnologije, ulagati u nove tehnologije i to znači da to će značiti da industrija može proizvesti proizvode na e, način koji je e, prijateljski raspoložen prema okolišu i e, smisliti nove proizvode koje će zamijeniti fosilne proizvode od fosilnih goriva. To se mora dogoditi u Europi, a Europska unija mora osigurati da se to dogodi i na međunarodnoj sceni. Što se tiče o višegodišnjem financijskom okviru, jasno je da naše više ambicije s, obzirom na okoliš znači da trebamo više sredstava, više novca, a i zahtjevi i sredstva moraju ići ruku pod ruki, zbog toga moramo pregovoriti i s komisijom i sa zemljama članovima kako bismo osigurali situaciju koja je fair prema svim zemljama članicama i moramo učiniti da stupovi koji su nam na raspolaganju funkcioniraju i da su u skladu s našim ciljevima. A na komunikacija e, vezana za za reformu zajedničke poljoprivredne politike jako droba, dobra, omogućit će nam e, ostvarivanje e, ciljeva i pojednostavit će mnoge stvari. To je, na primjer, jako važno za Finsku. Važno nam da stvari pojednostavnimo. E, važno nam je da imamo nove mogućnosti djelovanja kroz digitalizaciju E, što će nam također pomoći u kontrolama. Također ćemo e, mnogo raditi u tom području. Uloga poljoprivrede u globalnom sustavu je ogromna. Najvažniji zadatak poljoprivrede, poljoprivrede jest osigurati hranu, e, sigurnost hrane. Hrana mora biti proizvedena na održiv način, istovremeno treba očuvati bioraznolikost a proces mora biti uravnotežen. Što to znači? To znači da treba koristiti nove e, poljoprivredne tehnologije, e, to znači da moramo koristiti najnovije e, rezultate istraživanja. I upravo ti rezultati trebaju se upotrijebiti diljem Europe i na taj način možemo ojačiti našu konkurentnost s obzirom na druge gospodarske zone. To je doista važno. To se također na pitanje kultura koje uzgajamo i općenito na način na koji ih uzgajamo. Puno je tu posla i zbog toga smo smo držali neformalno vijeće, odnosno imat ćemo neformalno vijeće u Helsinki e, na jesen kako bismo vidjeli na koji način e, zadržati ugljik u tlu i istovremeno poboljšati rast. To će nam omogućiti i nove beneficije za klimu. Što se tiče sekvestracije ugljika u tlu, ona je od najveće važnosti i stoga je važno da provodimo E, više istraživanja. Znamo što se zbiva na površini tla, a manje o tome što se zbiva u, u tlu, dublje u tlu i to zahtjeva veće istraživanja. Također je bilo pitanje vezano za situaciju na otocima Oland i e, izlov bakalara. Situacija s bakalarom se pogoršala, ali u nekim dijelovima e, situacija s bakalarom je bolja i o tome raspravljamo s komisijom. Važno je da komisija nam pruži znanstveni savjet o tome kako razvijati zalihe ribe. Naravno, situacija je različita u različitim e, vodama i potrebno je promatrati tu situaciju. Što se tiče ribarstva, kao što sam već rekao, znanstveni savjet nešto što nam treba kao temelj za naše odluke. Želimo održive e, zalihe ribe i moramo uvijek gledati dalje od danas ili od sutra. I zbog toga komisija ima mnoge nadležnosti vezano za Merkosur. Radi se o vrlo izazovnom sporazumu. Nekoliko dana prije vijeća ministara poljoprivrede dobili smo taj dokument i svaka zemlja članica će sama procijeniti na koji način će taj sporazum E, djelovati e, na poljoprivredu u e, toj zemlji, a taj proces treba vremena. Naravno, postaje mnoga pitanja vezano za taj sporazum, to je sasvim jasno, ali morat ćemo odgovoriti na ta pitanja. I želimo surađivati s parlamentom i s komisijom, naravno osobito s komisijom, budući da komisija ima značajne ovlasti u tom području. Morat ćemo proći kroz sva, kroz sva pitanja detaljno i nakon pregovora možemo donijeti informiranu odluku. Ja razumijem vašu zabrinutost i treba e, uzeti u obzir i e, e, dogovor iz Pariza. Također je bilo pitanje o pesticidima. Važno je razumjeti da jedno od e, temelja reforme ZPP-a odnosi se na bioraznolikost što pokriva sve aspekte uključujući e, polinatore oprašivanje. Važno je voditi računa o dobrobiti insekata koji su nam važni za oprašivanje jer oni značajno utječu na poljoprivredu. I nov reformiran ZPP sadrži mnoge alate koje zemlje članice E, mogu upotrijebiti kako bi zaštitile bioraznolikost, te postoje mnoge i mnogi indikatori koji u tome pomažu, ali jasno je da se da je to je zelena zajednička poljoprivreda, poljoprivredna politika još uvijek u izradi. Zelena arhitektura je usko povezana sa reformom ZPP-a. P-a. Već smo e, dobro i dugo raspravljali na prvom vijeću ministara poljoprivrede i to nam omogućava da provedemo potrebne reforme te da je fleksibilno zemljama članicama koje mogu uzeti u obzir vlastita prirodna ograničenja i uvjete u kojima, u kojih se ne da ništa, u vezi kojih se ne može ništa drugo poduzeti. To je sasvim utemeljeno. Na primjer, na primjer kod nas u Finskoj. Kao poljoprivrednik također razumijem e, tu problematiku. E, kroz drugi stup u e, Finskoj uveli smo izdašne subvencije što je doprinijelo da 90% poljoprivrednika se obveže e, koristiti ta rješenja, ali mi smo napravili rješenja koja su prilagođena pojedincima. Vrlo je bitno uzeti u obzir lokalne uvjete, lokalne, e, lokalne čimbenike i to je doista jedan od naših prioriteta. I na kraju nekoliko riječi o pesticidima. E, e, postupci e, autorizacije. EFSA treba dovoljno sredstava za rad na evaluaciji rizika. Oni rade važan posao i temelje za naše odluke vezane za upravljanje rizicima i zbog toga želimo da EFSA ima ono što je treba kako bi obavila svoj posao. Jer oni doista obavljaju značajan znanstveni posao, znanstveni rad. Hvala. A sada krećemo u drugi krug postavljanja pitanja. Odradit ćemo to u dva dijela. Imamo 13 javljanja za riječ. Prvo ćemo dati riječ sedmorci zastupnik, potom će ministar dobiti priliku da odgovori na pitanja, a onda ćemo poslušati i preostalih šest e, pitanja, odnosno komentara. Evo ga, podijelit ćemo to u dva dijela, pa počinjemo s prvim krugom javljanja. Aleksandar Van Huber, EPP, izvolite. Mm, gospodine predsjedavatelju, gospodine ministre, hvala vam na ovom predstavljanju programa e, vašeg predsjedništva. Vi dolazite iz stranke koja se zalaže za poljoprivrednike tema zaštite okoliša, biodiverziteta, to su teme o kojim ste govorili. A kada govorimo o biodiverzitetu, e, biološke raznolikosti, htio bih tu čuti i vaše mišljenje vezano za direktivu koja postoji još od 1992. a nije se mijenjala. A posljednjih godina e, primjećeno je da postoji veliki probleme kada je riječ o mirnom suživotu poljoprivrede i zaštite okoliša. Potom direktiva o zaštiti stane staništa i ptica. Imamo e, tu e, cijeli niz e, propisa koji su, žite Međutim, imamo populacije koje su se vrlo, vrlo raživile diljem Europi, i ugrožavaju poljoprivredu. iste primjerice imamo populaciju vukova koja je znatno povećala te također ugrožava poljoprivredu u apskim e, planinskim područjima. Vidite li mogućnost da se tijekom vašeg predsjedavanja pozabavite i temom direktive o zaštiti e, divlje flore, faune i staništa? Hvala. Hvala, molim vas e, samo da se držite vremenskog ograničenja od jedne minute. Gospodin Silde, hvala. Austrijski parlament je kao prvi parlament u eh, Europskoj uniji rekao da od 2020. godine se eh, zabranjuje uporaba glifosata tu imali smo veliku podršku također i građana. Međutim, sada je potrebno poduzeti i dodatne mjere protiv drugih otrova za okoliš i zajedničkim snagama trebamo pronaći nove alternative. Alternative koje će biti pozitivne za poljoprivredu, ali isto tako i za potrošače. Moje pitanje i hoćete li ovdje da inicirati nešto vezano za upotrebu upotrebu um, pesticida kako, imamo do, kako smo imali do sada. Hvala. Hvala. Martin Ozek. Hvala e, gospodine predsjedavatelju, poštovani gospodine ministre. E, ZPP. Tu je riječ o bioraznolikosti, o upotrebi kemikalija, o dobrobiti životinja, klimatskim promjenama. Mnogi su govorili ovdje o ponorima ugljika, ne bih htio govoriti o tome, ali ću e, zapravo e, se dotaknuti nekih pitanja koje se tiču emisije e, CO2. Na koji način predsjedništvo u okviru reforme ZPP-a želi se baviti pitanjem emisije emisija CO2. To je usko vezano i sa deforestacijom i sa ostalim. Namjeravate li također se pozabaviti ovim pitanjem i u okviru dobrobiti životinja i stočarstva? To je jedno pitanje. Drugo pitanje se tiče šumarstva. Drago mi je čuti ovo što ste rekli o održivom šumarstvu. Međutim, izazov imamo i ovdje u Europskoj uniji, uključujući i moju zemlju. I ti izazovi vezani za deforestaciju eh, deforestaciju, također u zaštićenim područjima i e, što e, namjeravate učiniti kako bi se bolje e, provela zaštita područja Natura 2000. Gospodin Schneider, Gospođa Šnajdra u ime EPP-a. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala gospodine ministre. Puno toga je već pitano vezano za EPP. I jasno je pitanje koji zajednički pristup ovdje možemo pronaći. Ja se slažem s vama da raznolikost je moguća samo ako ćemo imati jedan zajednički pristup koji će uključiti poljoprivrednike. Bilo bi vam ako biste mogli konkretno iznijeti koji su to planovi vijeća za predstojeću konferenciju UN-a u e, Kini. će dugo riječi i o zaštiti Eh, životinja. Što, što ćete učiniti kako bi Europa postala eh, predvodnik kada je riječ o zaštiti bioraznolikosti. Eh, potom sporazum Mercosuru u jednom poglavlju su predviđeni i manizmi za s jedne strane olakšavanje trgovine, s druge strane zaštitu prava potrošača u Europskoj uniji. Na koji način će se to ovdje jamčiti poštivanje standarda i normi Europske unije te na koji način će se e, to provjeravati. Hvala, gospodin e, Lenar. Gospodine ministre, govorili ste o VFO, o e, ZPP-u, a ja ću vam zapravo reći da što se tiče stajališta komisije, ona treba raditi na pojednostavljenju, na fleksibilnosti i e, doista bih e, volio da e, to bude pozicija koju ćete braniti u vijeću. S druge strane, što se tiče poljoprivrede i šumarstva. Možete li nam reći e, koje su to konkretne mjere koje će e, doprinijeti pošumljivanju e, koje će i koja bi to bila uredba koja će pratiti vaše ciljeve. Što se Merkosura tiče, nemojte, e, molim vas, zaboraviti e, braniti e, i sredstva ZPP-a u tom okviru. Hvala, Martin Oslik u Gospodine ministre, govorili ste o reformi ZPP-a. Smatrate li da je pametno da dvije trećine sredstava se daju upravo za plaćanja po hektaru bez ikakvih dodatnih e, obveza ili da je trebalo nešto preusmjeriti ipak u mjere za zaštitu, e, zaštitu klime? Ono što ako želimo učiniti nešto protiv e, gubitka bioraznolikosti, na tu moramo napraviti nešto. Potom ovdje imamo također približno kraćenje od 30%, ali mi moramo učiniti nešto, mi moramo učiniti nešto da, nešto da se u drugom stupu ne smanjuje proračun, nego da se sredstva povećaju Isto tako, spomenuli ste i rezistentnosti na antibiotike. Smatrate li da se e, antibiotici u toj količini koriste također i u tovu? Potom e, novi, e, ovdje imamo E, odnosno namjeravali se regulirati uvoz određene tvari koje e, nevladne organizacije tretiraju kao GMO u Europsku uniju. Hvala. Spiraki, EPP. Hvala gospodine predsjedavatelju, gospodine ministre. Dobrodošli e, ovdje Osnovno ću se na tri teme, već smo čuli o tome, no mislim da nam treba dodati nešto više informacija. Počnemo sa financiranjem. Naravno, ako želimo postići naše ciljeve za zaštitu okolišu, onda moramo ovdje predvidjeti dodatno financiranje u okviru ZPP-a. Ovdje je, imamo najavljen program od jednog milijarde za poljoprivredu i e, bioekonomiju. Međutim, koliko toga će to uzeti u obzir nadalje obrazovanje našeg poljoprivrednika? Tek 7% poljoprivrednika je sudjeluje u programu dodatnog obrazovanja, što je malo. Potom zaštita prirodnog kapitala. E, imate li planove na koji način motivirati zemlje članice e, da e, ulažu više u zaštitu našeg prirodnog kapitala? Hvala. Hvala. Hvala na ovom poslušali smo pitanja u okviru ovog prvog kruga javljanja za riječ. Gospodine ministre, izvolite, možete se osvrnuti na ova pitanja. Hvala gospodine predsjedavatelju. Hvala vam na svim ovim pitanjima, ali svako pitanje je sve teže. Nekoliko pitanja se e, zapravo ticalo tema koje se tiču područja rada drugih ministara, primjerice pitanja vezano za direktivu o zaštitu divlje flore, faune i staništa. E, dakle, to je pitanje na koje će se sigurno rado osvrnuti ministar za zaštitu okoliša. Bilo je to pitanje o klimatskim promjenama, utjecaj na bioraznolikost i cijeli niz drugih pitanja provedba odluka e, kada je riječ o područjima, zaštićenim područjima Natura 2000. No to je zapravo sve ono što spada pod područje rada ministra zaštite okoliša. E, do, mi imamo tu ustaljenu praksu i mi ćemo se podržavati uobičajene prakse tijekom našeg predsjedavanja. Što se tiče glifosata, da, slažem se, potrebne su nam alternative, moramo razviti nove sigurne pesticide, potrebna nam je nova tehnologija kada je riječ o poljoprivredi i uporabi pesticida. mi ćemo promicati E, rad na tome. Potom samo još nešto o glifosatima i načinu na koji se glifosat koristi kao i ostali pesticidi. nije pitanje što koristimo, nego kako koristimo i to je ono ključno. I tu se ponovno vraćamo na pitanje tehnike, tehnologije i na koji način te tehnike i tehnologija utječu na okoliš. Dobrobit životinja i to je pitanje nekoliko postavljeno, to to je vrlo važna tema o kojoj treba e, također govoriti. Potom e, Mercosur, pitanje stočarstva izvoza životinja. Dakle, mora se poštivati načela dobrobiti životinja. I ako se pravila netko ne poštuje pravila, mora se poduzeti odgovarajuće mjere. Dakle, imamo pravila, propise koje se moraju poštivati. Potom Mm-hmm. zaštne klauzule u okviru e, Merkosura. Njih je se također treba pridržavati. Spomenuli ste i e, odpornost, odnosno rezistentnost na e, antibiotike, uporabu antibiotika jesam li za uporabu antibiotika u preventivne svrhe. Ne, ja sam protiv toga. Ne, antibiotika treba se koristiti u liječenju, a ne kao preventivna mjera. Kako bismo preventivno djelovali, tu moramo poduzeti druge mjere. U protivnom ćemo završiti, e, odnosno ćemo se naći u situaciji gdje naši lijekovi više neće pomagati, a to je zabrinjavajuće. To je uistinu vrlo važna tema. Potrošači žele znati od eh, čega su napravljeni proizvodi, koji su tu postupci kriju iza toga, a od rezistentnost na antibiotike je dio toga. Potom eh, ciljeve vezano za eh, ZPP. ZPP to je vrlo ambiciozna politika u Europskoj uniji. Što se tiče naših ciljeva kad je riječ o ZZP-u i zaštiti okoliša, da tu postoje određene ambicije, mi radimo na ciljevima i moramo se držati naših ciljeva. Po treći put kažem da moramo e, zapravo vidjeti, sagledati sljedeće. Ako e, se pa ako imamo veće ciljeve, moramo imati i odgovarajuće financiranje. Ciljevi, ambicije i financiranje moraju biti uravnoteženi. To sam rekao i prije našeg predsjedavanja, to ponavljam i sada. Potom, ne znam tko je to rekao, ali netko je rekao da se nadate da ću braniti e, financiranje ZPP-a i hoću, hoću to činiti. Mi imamo dakle, novi politički program i to je ono što je zapisano u njemu. Potom e, također sredstvo financiranja bioraznolikosti koje će biti na raspolaganju poljoprivrednicima, koje će biti tu kako bi se mogli nositi s novim izazovima. To je također tema kojom se bavimo. to također uključuje i kompetencije vještine poljoprivrednika. Ako promatram to iz perspektive poljoprivrednika. Ako ne radite na usavršavanju, ako ne radite na tome da e, sagledate stvari iz drugih perspektiva, ako ne pratite tog vremena E, onda niste u tijeku i mi moramo se pomoći to da e, za programe obrazovanja u poljoprivrednom sektoru, ponajprije kada je riječ o obrazovanju mladih poljoprivrednika, ne samo u Finskom, nego diljem, e, diljem Europe. Naš je zadatak da zajamčemo da poljoprivrednici, na mladi poljoprivrednici vjeruju u budućnost, zadrže vjeru u budućnost, da i buduće proizvode hranu za nas te da imamo zajamčenu sigurnost hrane. To je, razlog, zašto upravo ulaganja u obrazovanje i istraživanje su od iznimne važnosti. Enrique Aurier SND. Izvolite. Moram, moram reći da sam malo zabrinut s obzirom na ovo što kažete. Imamo šest mjeseci, malo ćemo govoriti o ZZP-u, ali što se tiče ZZP-a, E, svi nam e, govore da moramo e, braniti proračun za ZAPA, za, ZPP, a trenutno taj budžet manji nego inače. Vi nam kažete da možemo biti mirni, ali moramo reći da se moramo boriti za dodatni budžet. Nisam uvjeren kad nam kažete da e, sa strateškog plana sve ide dobro. Već e, deset mjeseci vijeće je raspravlja o tome i mislim da nema kolektivnog napora. Kao što znate, oni ne uzimaju u obzir preporuke komisije za odbora za e, okoliš vezano za bioraznolikost, vezano za bioraznolikost, za sigurnost hrane e, i tako dalje. To imate li namjeru e, revidirati e, odnosno revidirati model o kojem se raspravlja kako bi bio na razini ambicija našeg odbora. Hvala. Hvala. E, riječ ima gospođa Marisa Mos. Pozdravljam vas e, ministre e, i i sasvim je jasno da je ova reforma vrlo ambiciozna i da će trebati uskladiti i agendu za 2030. i ciljeve Pariškog sporazuma. Nije to lako postići. Ono što mene brine je e, pitanje fleksibilnosti e, u pogledu nacionalnih strateških e, planova i vidim da se ide na harmonizaciju, na usklađivanje zajedničkih normi i standarda, a mene brine i još nešto osim e, ovoga, a to je da e, što će biti e, s onim poljoprivrednicima koji kojima će biti vrlo teško prilagoditi se svemu ovome i pogotovo me zanima jednako postupanje prema ženama poljoprivrednicama. Hvala lijepa. Sad eh, Aurelija Benjue. Gospodine ministre, dragi kolege, ovdje se pojavljuju pitanja za sve nas. Protekcionizma je izvor zabrinutosti za sve nas. Ljudi u Europi traže eh, više lokalnih proizvoda, E, te e, sljedivost i e, sanitarnu sigurnost. Vi ste, na primjer, dopustili kanadske proizvode na europskom tržištu koji u sebi imaju tragove substancije koje su za, zabranjene u Europi. Kanada dobro zna da Europa ne dopišta određene substancije u svojoj proizvodnji. Šest mjeseci možda su prekratke za, šest je premalo za alternativne metode, odnosno istraživanje alternativnih metoda. E, Francuska je odlučila e, ubrzo zabraniti dodatne e, substance. Hvala. We Za gospođa Azekamp. Poštovani e, ministre, prošle, e, vi ste govorili e, o transportu životinja. Milijuni grla stoke se i na plus 40 transportira na neprihvatljiv način. 70 tisuća smo vidjeli recimo iz Rumunjske luke e, i danima će e, putovati prema Kuvetu i e, to u najtežim mogućim uvjetima. Kako vi ministre predviđate da to možete spriječiti. Hoćete li razgovarati o tome s rumunjskim e, kolegom i e, tražiti i e, pokretanje postupka zbog kršenja propisa? Za ECR, gospođa Dalijevska. Po drugi puta. Przewodniczący, panie ministrze, ponieważ... Hvala vam lijepa, ministre. Držat ću se vremena i biti disciplinirana. Imam još jedno pitanje koje želim postaviti. Govoreći o šumarstvu i obnovljivoj energiji i zaštiti klime, moramo imati na umu da moramo spriječiti situaciju koja se događa u jednoj velikoj državi članici u kojoj eh, je eh, deforestacija u punom eh, zamahu i to upravo radi izgradnje vjetroelektrana. Dakle, moglo bi se vjerojatno pronaći i druga mjesta za izgradnju vjetroelektrana, a bez rušenja drveća i e, uništenja prirodnih staništa. Pa e, ako govorimo o zaštiti e, šuma i postizanju nula emisija ugljičnog dioksida, moramo razgovarati i upravo o takvim situacijama. I posljednje pitanje Eleonora, e Hvala vam lijepa predsjedatelju. Dobar dan ministre. Vi ste antibiotsku resistentnost već spomenuli. Ovo je fenomen koji je sad poprimio ogromne razmjere. Preko 20 tisuća ljudi umre upravo zbog toga i zapravo E, do 2050. bit će pogođeno e, i milijun ljudi, a e, zloporaba antibiotika i intenzivna poljoprivreda idu ruku pod ruku i intenzivna poljoprivreda zagađuje i vodu i tlo i uzrokuje trajno onečišćenje. I jednako tako e, je i e, postupanje sa životinjama okrutno e, i potrebna nam je velika široka koalicija ljudi koji se zalažu za zaštitu okoliša. Je li sada trenutak da odstupimo od modela intenzivne poljoprivrede i krenemo prema pozitivnijem modelu? Hvala lijepa. Dosta odgovore, trebate ministre dati u deset minuta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos jälleen Hvala lijepa. Predsjedatelju zahvaljujem na pitanjima. Otprilike ću krenuti onim redom kojim su postavljena. Što se financiranja tiče o tome, naravno, postoji još uvijek e, dosta upitnika, e, jer je kohezija za nas ključna i toga ću se držati. Također mogu reći da je financiranje od iznimne važnosti za ministre poljoprivrede za e, ZPP i e, šefovi država, e, odnosno vlada donjeće konačne odluke. Ambiciozni ciljevi trebaju biti popraćeni ambicioznim financiranjem, osobito u drugom stupu. A Mislim da su sva smanjenja koja su predložena za nas vrlo teška i mora se postići ravnoteža između ambicija koje imamo i financiranja koje nudimo. Kohezija e, kod razvoja, ali i održivi prihodi poljoprivrednika e, uz izglede za e, poljoprivredu i upravljanje. E, I e, Finska, načelno govoreći, se zalaže za ambiciozniju politiku u poljoprivredi i za viši stupanj kohezije u poljoprivredi i međutim fleksibilnost nam pomaže uvesti mjere zaštite klime koje su prilagođene lokalnim uvjetima i dalje ćemo imati zajedničko financiranje i zajednička pravila, pokušat ćemo mudrije time upravljati i e, iznaći mogućnost za poboljšanje. Što se dobrobiti životinja tiče i dugog prijevoza, to jest veliki problem koji doista uzimam vrlo ozbiljno, a i rekao sam uvodno da zapravo je taj prijevoz više puta doista brutalan kao da se ne odvija u ovom današnjem vremenu, a potrošači žele znati da e, se postupa e, u skladu s propisima. Finska će pozorno pratiti situaciju te će biti u, u, e, kontaktu i s nadležnim veterinarskim tijelima. Evropska hrana jest e, visoko kvalitetna i e, pratimo proizvodnju i u trećim državama i javno zdravlje svakako je područje koje je od najveće važnosti i moramo djelovati ako je potrebno čak i proizvode povlačiti iz tržišta. Što se deforestacije tiče, i građevinska industrija koristi eh, drvo i mi ćemo svakako predlagati obnovu šuma, čime se Finska bavi već više od 100 godina. E, I ako se šume koriste u gospodarske, u gospodarske svrhe, onda se očekuje i nalaže e, reforestacija, pošumljivanje i e, imamo i zakone koji to traže. Dakle, potrebno je djelovati na taj način, potrebno je i obnovljivim e, izvorima energije zamijeniti one neobnovljive. Kod proizvodnje peradi e, kavezi e, bi trebali biti zabranjeni u proizvodnji i moramo naći načina poboljšanja dobrobiti životinja, a pravila koja imamo moraju osigurati adekvatno poštivanje propisa o sigurnosti hrane i moramo se toga čvrsto držati jer je doista iznimno važno da se ovi ciljevi ostvare. Niste odgovorili na pitanje vezano za sporazum o bioraznolikosti u Kini. E, jer ste e, možda se nadovezali na komentar o okolišu. To pitanje ostavljamo za sutra. Mogu li svejedno odgovoriti? Hvala predsjedatelju. Ovo je doista jedno pitanje za E, zapravo za ministra e, zaštite okoliša, možda čak i ministra vanjskih poslova. A e, što se tiče suradnje u šumarstvu, te na koji način možemo izvoziti znanje o tome, mi to znanje izvozimo i informacije jednako tako i u Kinu, na taj način promičući ove politike i pomažući Kini da ona postigne svoje ciljeve. Imamo dobre zajedničke ciljeve, sasvim je međutim jasno da je njima potrebna i međunarodna suradnja i pomoć. Thanks Jasno mi je da imate eh, prioritete, da je tu proračun, Mercosur i tako dalje i da imate tih pet i pol mjeseci koji su preostali e, da se e, da pokušate postići te ciljeve e, koje ste si postavili za predsjedanje, a e, vjerujem da ćemo se opet susresti pa ćete nam e, reći nešto više e, i o pregovorima koji traju kao što je recimo novi ZPP ili VFO. Hvala vam lijepa, hvala na suradnji i mi ćemo nakon vrlo kratke stanke se nastaviti s radom.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 Hvala vam lijepa. Evo prvi, prva točka je usvajanje dnevnog reda. Pa mogu, pretpostavljam, zaključiti da smatramo dnevni red usvojenim, a onda idemo na neke logističke objave. podsjećam na određena pravila, budući da se radi o prvom sastanku. Ja vas lijepo molim, ako ne sudjelujete u sastanku, da napustite dvoranu. Thank you. So the first uh, information to be shared is that the interpretation Imate eh, prijevod danas na 20 jezika ali tajništvo e, je zapravo e, tražilo da ako ste tražili prevođenje, a ne nazočite sastanku, da tajništvu e, to javite. Javite da nećete doći tu, da nema, ne bi bilo nepotrebnih troškova. Dakle, upravljanje resursima, vjerujem da ćete se suglasiti s time. Svi smo porezni obveznici, pa razumijemo. Druga stvar, elektronički e, sastanci, opet dobro upravljanje resursima, ne financijskim, nego papirnatima. Odbor NV, nv e, sve dokumente e, će u elektroničkom obliku objavljivati Ukoliko baš želite, možete ih printati. Imamo aplikaciju e-meeting i, e, ili je sastanak, pa imali bilo kakvih pitanja, možete tajništvo, možete se obratiti tajništvu i formalno i neformalno. Treća stvar. Vjerojatno ste dobili e, pakete dobrodošlice nva e, na svojem jeziku o tome kako funkcioniramo, što se pokrivamo, dosje i tako dalje, te imate li vi ili vaši ljudi pitanja o tome, opet se obratite tajništvu. Tajništvo se također promijenilo i e, Sretni smo, gospođa Sara Blau iz Luksemburga je e, nova na čelu tajništva već tjedan dana surađujemo. Mislim da ona ima najveći tim koji je doista vrlo učinkovit. To je najveće tajništvo u cijelom parlamentu, 28 zaposlenika, bez obzira jeste li izvjestitelj ili ste u sjeni ili e, ako imate postupovna pitanja, ako imate pravna pitanja, obratite se tajništvu. I doista e, je i Sara i njezin tim od velike pomoći. I e, posljednja informacija koja se odnosi na promjenu Tina Dizdarević otišla je nakon sedam godina iz Envi tajništva u ITRE tajništvo, te želimo puno sreće. Evo, to, e, toliko o logistici. A o politici i politički osjetljivim pitanjima više ćemo govoriti sutra. Dakle, govorit ćemo o nekoliko e, tema koje se odnose na ZPP i drugo. I konačno posljednja točka našeg dnevnog reda, e, proračun e, za financijsku godinu 2020. Prelazim na francuski, nadam se da je to u redu. Kao predsjednik ovog odbora odredili su mi za koordinatora, odnosno izvjestitelja, e, vezano za proračun koji se e, daje svake godine. E, želio bih podijeliti s vama e, nekoliko bitnih elemenata dokumenta koje ćemo proslijediti komisiji. Prva poruka koju želimo poslati jest prag od 20% troškova za klimu koji je cilj trenutnog eh, ZPP-a nije dosegnut dosad, zato jer eh, dosad su troškovi eh, odnosili 19,7%. To nije daleko 20%, ali bilo bi nam draže da smo iznad 20% nego ispod 20%. Dakle, mi tražimo da u zadnjoj godini se e, više troši na e, e, mjere koje su, idu u korist klime kako bi se uspostavila ravnoteža i dosegao cilj od 20%. Drugi element jest da u da tijekom rasprava na vijeću koji, koji su dali svoje mišljenje 11.7. E, e, rashodi e, E, su iznosile 1,5 milijardi eura i to je važan iznos. E, mi smo jasno željeli prenijeti poruku da ćemo e, staviti amandmane kako tih 1,5 milijardi za okoliš koji su srezani budu ponovno vraćeni u proračun za 2020. godinu drugi elementi e, ovog mišljenja. E, važno je reći e, i ponoviti što je rekao i ministar da agencije u kojima, u koje na neki način nadziremo iz ovog odbora, bitno je da te agencije imaju dovoljno sredstava kako bi mogle obavljati svoj posao na neovisan način jer ih tražimo redovito jer tražimo redovito e, neovisna mišljenja na primjer o raznim industrijama e, i bitno je jest da e, u proračunu za 2020. godinu postaju sredstva kako bi agencije mogle svoj posao obavljati neovisno, neovisan način. I na kraju želimo insistirati na tome da je taj proračun proračun zadnji iz e, višegodišnjeg e, okvira do 2021. godine i u mi želimo da se raspravlja o sljedećim e, smjernicama sada kad imamo novu predsjednicu komisije želimo da proračun E, ima prioritete odnosno da bude e, da se zna e, znači da 21% bude namijenjen borbi protiv klimatskih promjena i potrebno je razmisliti o općenitim smjernicima proračuna vezano za sporazum iz Pariza. Trenutno Europska komisija ne ne drži mnogo do toga, ali nadamo se da će ova godina biti pilot godina vezano za tu temu. Evo, to su bile ukratko glavni elementi e, ovog teksta. I sada nastavljam govoriti kao e, predstavajući i govorit ću na engleskom, te dajem riječ e, izvjestiteljima iz Sjene i prvi su na redu pučani. Gospođa Polfijat. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Go, govorim u ime gospođe Valijan koja nažalost nije mogla biti s nama zbog sastanka na u sutra. E, ona smatra protekli, da u zadnjoj godini treba posvetiti, e, više godišnjem financijskom okviru treba posvetiti zaštiti e, klime. ali se smatra da će biti zastoj dok, nisu sprem, dok neće biti spremni novi programi. Što se tiče novih e, smjernica, e, treba reći da je hitno e, ubrzati smanjenje komisija i stoga treba poduprijeti takve programe osobito u području proizvodnje plina i električne energije Stoga e, se fokus e, u novom proračunu treba staviti upravo na te teme. Hvala. Sada predstavniku grupacije SND. Naš e, izvjestitelj također nije tu. Sigurno ćemo vam dati podršku vezano za više sredstava za naše agencije kako bi se osigurala njihova neovisnost. Hvala. Hvala za zelene. Zeleni nemaju što za reći vezano za proračun eh, za okoliš. To ćemo zabilježiti. Eh, Aldi. Nemam, niko se nije prijavio. Ništa. ECR, gospođa zemljovska to je vaš, treći nastup danas. E, poštovani kolege, kolegice, za početak slažem se s predsjednikom da 0, 3% neostvarenog cilja nije mnogo, ali ako znamo o kojem se iznosu, e, e, apsolutnom iznosu radi, moramo o tome voditi računa. Moramo se i pitati zašto taj dio proračuna nije iskorišten i to također je dovelo do e, rezanja sredstava. Stoga u potpunosti podržavamo vaše izvješće i mi smatramo da bi trebalo ići još i oštrije jer će to biti početna točka za rasprave u budućnosti za budući, e, za budući proračun. Htjeli bismo privući vašu pažnju na amandman na točku 3 o o Europskom zelenom sporazumu. Radi se o projektu koji se tek razvija. E, postoji e, namjera komisije, ali ne postoji dokumentno, ne postoji e, opipljiva pravna osnova. Pa ne možete za to dodijeliti nikakav proračun, bez obzira na veliku ideju iza toga. Također, još nešto što smo mi e, stavili kao amandman, naši prethodnici su preuzeli određene obveze, na primjer Agencija za e, lijekove, za sigurnost hrane i sprečavanje e, bolesti i to je bilo povezano s većim sredstvima za veće kompetencije, nadležnosti i odgovornosti. Ako, naši, e, ako su naši prethodnici preuzeli tu obvezu, tada mi moramo nastaviti e, s tom temom i e, osigurati da i ta agencija ima više sredstva kako bi ostvarila svoje ciljeve. Hvala. Gue. Hvala gospodine predsjedavajući. Nama je jako drago. E, mi smo zadovoljni sa prijedlogom ovog teksta i nemamo ništa za dodati. Hvala. Ima li drugih zastupnika sa kratkim pitanjem ili primjedbom? Ne. Onda predajemo riječ komisiji. Imamo Rontele iz e, glavne uprave za okoliš. Hvala gospodine predsjedavajućih. E, čestitamo na novoj funkciji kao Europska komisija. Nisam čuo konkretnih pitanja vezana za proračun. E, naravno, komisija prati i e, sklovna je, odnosno prihvaća komentare koje ste dali. Kao što znate, radi se o zadnjoj godini e, ovog višegodišnjeg financijskog okvira i e, Radi se o maksimalnoj brzini vezano za plaćanja tih programa koji su bili predloženi. Naravno, postoje pokazatelji koji pokazuju Eh, kako napredaju ti programi. Na primjer, po programa LIFE ima jako dobre rezultate vezano za očuvanje staništa i eh, smanjenje CO2 te smanjenje otpada. Dvije, tri eh, primjedbe vezano za komentare. Mm, namijenjeno je 7% e, e, e, vezano za nedostatne, nedostatna sredstva za određene programe. Moramo reći da se slažem s vama i da treba biti iznad cilja, a ne ispod zadanih ciljnih, odnosno referentnih vrijednosti. Kao što smo kao što znate, malo smo sada u teškom periodu, jer od 1.11. se predviđa da će jedna zemlja članica napustiti Uniju, što će imati e, utjecaj e, na stanje Unije. Za 2020. ne očekujemo velike promjene, ali za sljedeći period treba o tome voditi računa i još treba voditi računa e, vezano za novi višegodišnji financijski okvir. E, neki od vas tu spomenuli agencije vezano za sredstva koje te agencije dobivaju za svoj rad koji pružaju Europskoj komisiji i svim tijelima Unija. Postoji također fond kada one dobiju novi, novi mandat, novi zadatak e, često nemaju proračun za to i stoga je bitno u novom zakodan e, novim prijedlozima e, se osmisli kako e, rješenje kako bi e, te agencije e, dobile sredstva dodatna sredstva za nove zadatke koji, koje dobivaju vezano za određene projekte ili probleme. Budući da je ovo bio tek prvi sastanak odbora obzirom na ove prijedloge. Eh, I mi u opće upravi, glavne upravi za okoliš i u drugim općim upravama eh, slušamo vas i vaše prijedloge, eh, naravno pogotovo odbor za okoliš, kako bismo se oslonile sve dodatne informacije, odnosno vama pružili informacije koje vam nedostaju. E, slobodno se obratite meni, odnosno kolegama iz drugih uprava koji su vam spremni odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Sada predajem e, riječ predstavniku glavne uprave za klimu Europske komisije. Hvala gospodine predsjedavajući. Također vam e, osobno čestitam na novoj funkciju E, moj kolega je samo e, djelomično odgovorio e, na pitanje dodatnih sredstava. Možemo reći da imamo pozitivni trend. Mm, činjenica da nismo uspjeli ostvariti 20%. Naime, godine 2014. i 2015. su bile mnogo niže od tih 20%. Umeđu vremenu nadoknađujemo tu razliku i sada smo na 19,7% u prosjeku, što nije e, loše, pa možda do kraja e, i prijeđemo taj prag. Naravno, zahvaljujem se na vašim e, vašem mišljenju, osobito na točki 1 koja će biti važna za planiranje u budućnosti. I naša nova predsjednica je također obećala da ćemo povisiti ciljeve u budućnosti. E, i tako da za sljedeći okvir komisija predlaže 25% za klimatske promjene. Naravno imamo puno tema vezano za zeleni sporazum za Europu i sredstva koja treba, trebaju, odnosno fondove koje treba osigurati za provedbu te, tog sporazuma. Također postoji ideja da se Europska investicija, investicijska banka pre, djelomično pretvori u e, Europski zeleni fond E, e, pa ćemo vidjeti kako će se stvar razvijeti u sljedećih deset godina. Moramo reći da je to veliki izazov i zahtjeva će sve naše napore i e, svi trebamo raditi na tome. Europski parlament nam je partner na tom putu. Hvala. I sada predajem riječ zadnjem predstavniku iz e, komisije, iz glavne uprave za zdravlje Sante. E, ja neću ponavljati što je već rečeno, e, samo bih naglasio važnu stvar iz vašeg teksta vezano za EFSU. Naravno, imali smo veliko povećanje broja zaposlenika koji odgovori financijskom izvješću i to povećanje, dakle, s obzirom na to nužno, s obzirom na novo zakonodavstvo vezano za hranu i podupiramo nacrt novog budžeta. Hvala. thank you. Um, Hvala. mislim da bismo mogli imati kasnije i raspravu o tome na koji način uskladiti proračun sa ciljevima iz Pariza, vidjeti koji su učinci unutar Europe i izvan Europe i za nas bi bilo zanimljivo znati e, što to znači za sljedeći e, višegodišnji financijski okvir što to znači biti usklađen s ciljevima Pariza e, i što to znači e, za cijeli proračun. Dakle, vratit ćemo se na tu temu uskoro. Što se tiče e, rokova za amandmane, rok je sutra u 3 sata, 3 sata popodne. a onda ćemo ponovno o toj temi e, govoriti 4. rujna i glasovati, a nakon toga je glasanje na plenarki. Mislim da je to to što se tiče dnevnog reda. Sutra se susrećemo u 9.30, a ne u 9. E, dakle, vidimo se sutra.